zasjedanja. Sada dolazimo do promjene dnevnog reda i e, prihvaćanja radnog plana koje imamo nacrt koji je, e, vam je poslan, nemamo nikakvih primjedbi na to. E, time je usvojen radni plan. Sada dolazimo do izvješća gospodina marineskog Godišnje izvješće